Skaldemoze, zastupnica. Hvala. Jessica Getrud. Gdje je? Dobro, evo je. Dobro, hvala. Rafael Glucksmann. Gdje si? Dobro. Odlično, hvala. Zastupnik Paolo Borkija. Hvala. Zastupnica Katarina Konečna. Dobro, hvala. Zastupnik Stefan Sežerne. I zastupnica Irena Joveva. Dobro, hvala i vama. E, zastupnik Ivan David. za vaše glasička kutija AB, Moze, glasička kutija D. Zastupnik Stegrud, EG, glasička kutija. Gluksman HK, glasička kutija zastupnik Borkija, glasačka kutija LM, zastupnica Konečna, glasačka kutija NR, zastupnik Sežurne, glasačka kutija ST i gospođa Joveva u Z, kutija. Sada pozivam brojače glasova da dođu do predsjedničkog stola. Molim vas da dođu ovamo. I onda ćemo krenuti na podjelu kuverti i glasačkih listića. Molim vas da pričekate da otvorim glasovanje i da slijedite sve upute koje će nakon toga biti izrečene. Dakle, dobit ćete uputstvo za upotrebu. Dakle, molim vas da označite odgovarajuću kockicu sa plusom ili znači minus ako ste protiv. Ako se želite suzdržati, možete ostaviti prazan listić. Tko god želi znači ispraviti svoj glas, može zatražiti novi glasački listić. E, dobit ćete ga od e, našeg od našeg poslužitelja. Dakle, e, ako ćete, će biti nekakvi drugi znakovi na tom listiću, doći će do eliminacije te, tog listića. Nakon toga listić morate ubaciti u kuvertu. E, imate ako netko želi koristiti glasačke kabine na ulazu u vijećnicu imate te kabine. Također molim vas da e, ubacite svoju kuverticu sa glasačkim listićem u glasačku kutiju e, označenu sa početnim slovom vašeg prezimena, a onda ćete pokazati kolegi brojaču glasova vašu karticu s prezimenom da se vidi da je to vaš glas. Vaš, e, vaš beč ćete mu pokazati. Allora, scusate a tutti. Ispričavam se. Dakle, jesu li na svim glasačkim kutijama prisutni uz glasačke kutije prebrojavači glasova? Alors, Prijači e, Prejači glasovanja će e, glasovati na kraju, nakon što svi glasuju. Glasovanje je otvoreno. E, zastupniče Borkija, morate otići do glasačke kutije LM.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 Cari Dragi kolege, jeste li svi glasovali? Dakle, jesu li prebrojavači također glasovali? Rekao bih da jesu. Glasovanje je zatvoreno. Pozivam prebrojavače da e, idu u prostoriju R1.1 kako bi prebrojali glasove. Kao što je tradicija, zvuk zvona će najaviti ponovno zasjedanje, nastavak zasjedanja i vidjet ćete to i na ekranima. Za sada prekidamo zasjedanje.